Ovime opet otvaramo sjednicu. I sada ćemo objaviti rezultate drugog kruga glasanja. 725 glasova nevažećih, 34 dakle važećih, 691 dakle nužna većina je onda 346 glasa. Forenca 24, gospođa Lambert 51 glas, gospodin Pitela 200 glasova, gospodin Rebega 45 i gospođa Stevens 66 glasova, gospodin Tajani 287 glasova. Time utvrđujem da jedan kandidat ili kandidatkinja nisu osvojili apsolutnu većinu glasova i time ulazimo u treći krug glasanja. Ako nema nikakvih daljnjih komentara, polazimo do toga da kandidatura drugog kruga e, je važeća, dakle što se tiče svih kandidata i za treći krug e, glasanja. Dakle, gospođa Forenca, gospođa Lambert, gospodin Pitela, gospodin Rebega, gospođa Stevens i gospodin Tajani. Kod ovog trećeg kruga glasanja mogu se objaviti i neke dodatne nove kandidature. Stoga zakasujem rok za predaju kandidature za treći rok glasanja ili za moguće izmjene u pogledu postojećih kandidata na 17 sati. Ovi kandidati moraju kod predsjednika koji vodi sjednicu to predati. Dakle, to je velika dvorana predsjedništva. Tamo se to mora predati, a ako i dođe do e, bilo kakve promjene pogledu kandidature, morate to predati zamjeniku glavnog tajnika. Time zakazujem Dakle, e, ponovno nalaženje ovdje u 17 sati i do tada prekidamo sjednicu.